Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području. E, vidjet ćemo razmatranje nacrta mišljenja. Jordi Sole je izvjestitelj. A sada bih željela dati riječi, riječ izvjestitelju Jordi Sole i e, gospođi Redke. Gospođa Redke će e, nas izvijestiti. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja nisam Žardi Solé, ali ću pročitati izjavu koju je on napisao i jako mu je žao što ne može biti ovdje, on se ispričava, ali kao što znate postoje neke stvari koje se trenutno događaju u Španjolskoj i zato on ne može danas biti ovdje. Dragi kolega, kada e, izrađujete mišljenje morate sažiti na jednu stranicu e, sve, sva pitanja. Dakle, e, pitanje ljudskih prava vezano za rodnu perspektivu ne može se opisati u samo jednom stavku. Međutim, imamo neka mjerodavna pitanja koja mogu biti podloga za raspravu. A to su ta sljedeće točke. Prvo je da integriranje rodne jednakosti u svim politikama Europske unije sa posebnim naglaskom na vanjske odnose Europske unije. Jačanje eh, jačanje uloge EAS-a eh, e eh, i dodjeljivanje proračuna na područja kompetencije. Isto tako promicanje ženskih organizacija i lidera koje, koji će e, podignuti svijest e, o pravima ženama, osigurati da ishodi 61. zasjedanja e, povjerenstva za status žena bude uključeno u politike Europske unije kako bi se osnažile žene i kako bi se dobilo jednakopravno društvo i razvoj. To je jedna od tema o kojoj smo danas govorili, povećanje napretka kako bi ženska prava e, promicala i e, gospodarsko osnaživanje, e, posebno osnaživanje autohtonih zajednica žena, uključivanje E, obrazovanja žena kako bi imale e, kako bi sva djeca imala jednaki pristup obrazovanju promicanje e, uloge žena kao izgraditelja mira u političkom dijalogu posebno kada se radi o sprječavanju sukoba osuđivanje svog nasilja nad ženama, uključujući i seksualno nasilje kao e, oružje rata i e, provedba Istanbulske konvencije e, kako bi uskladili unutarnje i vanjske aktivnosti Europske unije, a i naglašavanje reproduktivnog zdravlja E, prenatalne skrbi i e, sprječavanje e, porođaja visokog rizika. To uključuje obiteljsko planiranje i sigurni, sigurni prekid trudnoće. Želimo se dotaknuti i nekih drugih tema za raspravu, a prvo je specifična situacija e, žena, migranata i izbjeglica. Već smo izradili prošle godine izvješće o toj temi, ali kada se radi o ljudskim pravima, to treba ponovno spomenuti kao i e, situaciju LGBTI zajednice. On se zaista veseli raspravi, to je samo nekoliko pitanja e, i mislimo da uz raspravu i amandmane možemo još proširiti ovu listu. Hvala. Hvala gospođi Rentke. A sada bih dala riječ izvjestiteljima u Sijeni. Iz e, e a to je Biljana Borzan, ali gospođa Borzan se ispričava jer ne može biti ovdje jer ima obveze u Hrvatskoj, pa želi zahvaliti e, izvjestitelju na izvrsnom e, izvješću. On je vrlo uravnotežen. Shvaćamo da je e, duljina ograničena, ali to je izvrsna podloga za snažno mišljenje. Gospođa Borzan će predložiti amandmane za koje se nada da će se podržati. E, ona će govoriti o e, nasilju nad ženama, prisilnom, e, prisilnom vjenčanju i trgovini ljudima. Žene su posebno ranjive u u zonama sukoba. U nekim zemljama e, su manje tolerantni prema ženama i tražiteljicama azila. E, gospođa Borzan želi promicati ljudska prava i demokratske reforme e, i vjeruje da je ekonomsko osnaživanje način da se proširi i poboljšaju e, temeljna prava žena. žena. Žene su u većem riziku od siromaštva i, e, u, e, i, nekoli, i ima ih koje su i nepismene i zato e, ih treba uzeti u obzir kada se financira poslovanja. Isto tako pristup zdravstvu je jako važno. E, žene moraju imati besplatno e, zdravstvenu skrb, posebno kada se radi o, o porodu. isto tako radi se o pristupu kontracepciji i sigurnim službama za prekid trudnoće. Trebamo regulirati slobodu izražavanja kada se radi o ženama i e, ostalim ranjivim e, kategorijama. U nekim zemljama e, zakonite, zakonito je vjenčanje između odraslih muškaraca i maloljetnih žena, a opet u drugim zemljama homoseksualnost je kriminalizirana. E, trebamo se boriti protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. E, Europska unija mora osigurati uvođenje e, spolnih rodnih pitanja u, svih, u sve aktivnosti. Eleonora Forenza. Eleonora Forenza ima riječ, izvolite, izguva. Grazie. Hvala gospođo predsjedateljice. Željela bih zahvaliti e, u ime GUNG e, izvjestitelj, izvjestitelja jer mislim da e, je on naglasio već u nacrtu mnogo važnih pitanja i želim reći da namjera amandmana kao što, koju ću ja predložiti kao izvjestiteljica u sjeni iz kluba GUE. Mislimo da Istanbulska konvencija i e, nedavno izvješće kojeg smo glasovali u Strasburu će osigurati e, prava žena i LGTB e, zajednice. Dakle, želim E, to naglasiti putem amandmana. Nasilje nad ženama ima mnogo oblika, od e, društvene diskriminacije u e, kontekstu rada, kada se radi o pristupu zdravstvu, pristupu sigurnom prekidu trgnoće i sl. Želim da se naglasi da teritorij Europske unije E, u tom teritoriju postoje žene i LGBTI osobe koje nemaju e, putovnicu. E, moramo paziti na njihovu sigurnost i zdravlje. Bitno je, bitno je i obiteljsko planiranje i sigurni prekid trudnoće to, ono što je Trumpova vlada ono što je Trumpova vlada prenijela ima velike posljedice na žene i zato je to hitna situacija. Dakle, pet peti cilj Ujedinjenih naroda koji želi do 2030. E, godine postići e, rodnu ravnopravnost je jedno od najvažnijih e, ciljeva održivog razvoja. Hvala lijepa. Ima li sada zastupnika koji bi se javili za riječ? Ne. Rok za amandmane je 2. listopada i a glasovanje u odboru FAM će biti 6. listopada. Hvala vam lijepa. Dolazimo do točke šeste a to je provedba inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama. Danas ćemo e, raspraviti o nacrtu mišljenja. Ja sam izvjestiteljica, te poštovani kolege želim e, predstaviti svoja razmišljanja e, u tom svojstvu. Dakle, ova inicijativa je jedna od glavnih financijskih mjera Europske unije koja treba pomoći rješavati pitanje nezaposlenosti mladih koja je drastično povećana zbog nedavne financijske krize, te se nadamo da će inicijativa kroz primjenu različitih i provedbu programa eh, podržati mlade osobe koje su nezaposlene i nisu registrirane kao e, osobe koje traže posao niti e, su u obrazovnom procesu. Dakle, to e, je inicijativa koja ishodište ima u 2013. i broj takozvanih potreba ili potrebitih osoba također se smanjio. Ova inicijativa za zapošljavanje mladih nije jedina takva inicijativa, međutim treba ju svakako pozitivno ocijeniti. Tražite li informacije o inicijativi za zapošljavanje mladih? E, vidjet ćete da države članice nisu podnijele puno podataka, a što se tiče učinka ove inicijative na mlade e, ljude e, i mogućnosti koje ona nudi iskoristilo je 48% mladih muškaraca i 52% mladih žena. Što je dobro budući da ukazuje na to da e, inicijativa za zapošljavanje mladih e, daje dobre rezultate te e, ovakav fokusirani ciljani pristup pogoduje individualiziranim sustavima Postoje različiti konkretni razlozi zašto e, mladi ljudi nisu zaposleni, e, mlade žene, češće nego mladi muškarci, brinu o djeci ili preuzimaju druge kućanske e, odgovornosti i zaduženja i koji puta se i dalje obrazuju te radi toga uz za e, sva opterećenja koja imaju ne ostvaruju uspješnije karijere. Imajući sve ovo na umu, treba reći da države članice koje e, se bore protiv nezaposlenosti mladih e, trebaju dati konkretnije podatke, te bi komisija trebala organizirati procjenu učinka na ciljani način i e, važno je osim navedenoga i iznalaziti bolje ciljane načine da se dopre do mladih e, muškaraca i žena koji ne studiraju i ne rade i to iz različitih e, razloga ili zbog prepreka pa i diskriminacije. Dakle, postoje načini za poboljšanje e, sposobnosti žena da se vrate na tržište rada ili u obrazovni sustav e, i to kroz pružanje skrbi, usluga skrbi za djecu i za stare E, i e, na način da one budu dostupne u državama članicama. Važno je i mlade žene i djevojke uključiti u sve sektore gospodarstva, uključujući znanost, e, inženjerske struke i tehnologiju, te treba podržati mlade žene i djevojke koje ulaze u te profesije, Uza sve ovo u nekim državama članicama imamo visoku stopu nezaposlenosti mladih osoba, ali važno je nastaviti s primjenom i provedbom e, financiranje inicijative za zapošljavanje mladih e, kroz e, financijsko djelovanje. Ne možemo mlade ostaviti, a da ne e, financiramo rezultate i ne potičemo ih e, na to. E, dakle, toliko o nacrtu mišljenja. Zahvaljujem vam e, na suradnji. I gospođa Petir, izvjestiteljica u Sjeni, ima riječ. Predsjednice, E, svakako želim istaknuti da je ovo prevažna tema o kojoj treba govoriti i za koju trebamo pronaći konkretna rješenja jer e, naravno da velike svote novca koje su izdvojene i za inicijativu za mlade i za e, garanciju e, još uvijek unatoč svim našim stremljenjima nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Mladi teško pronalaze stalni posao, poslodavci im nerado pružaju šansu i ono potrebno iskustvo da bi mogli sklopiti trajne ugovore, a kako dolazim iz Hrvatske mogu reći da nažalost u posljednjih nekoliko godina gotovo 80 tisuća ljudi, od toga većina mladih je napustilo Hrvatsku tražeći bolju budućnost i zaposlenje u e, drugim e, državama e, članicama u zapadnoj Europi. Stoga smatram da daljnja provedba inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama je stvarno od neodgodive važnosti e, jer je to gorući problem cijelog europskog društva i slažem se da velik dio odgovornosti imaju države članice koje bi trebale e, pronaći e, još dodatna adekvatna rješenja primjerena uvjetima koji vladaju kod njih na tržištu. Potrebno je daljnjim poticajima motivirati države članice na djelovanje i e, zbog toga i pozdravljam ovo izvješće koje ste pripremili jer nudi E, dodatne mjere provedbe onih e, aspekata koje države članice nisu uspjele e, provesti. Osobito bih istaknula potrebu bolje koordinacije između već postojećih mjera na europskoj razini i implementacije inicijative za zapošljavanje mladih jer samo sa tom uspješnom koordinacijom postojećih financijskih sredstava i politika možemo ostvariti željene ciljeve, a to je osiguranje radnih mjesta za naše mlade ljude. Mišljenja sam da bi se posebna pažnja trebala obratiti e, slabije obrazovanim grupama kako bi se izbjeglo njihovo marginaliziranje e, jer znamo da je danas znanje moć i da znanje predstavlja prednost. Stoga moramo vidjeti kako pomoći onima koji možda nisu e, prošli u obrazovnom procesu sve ono što njih tržište rada danas traži. E, također smatram da bi posebno mjesto u ovom izvješću trebalo naći i za mlade žene, osobito one koje dolaze iz ruralnog područja. Znamo da su žene e, uglavnom zapostavljene i u nemogućnosti su regulirati svoj pravni položaj i zaposlenički status kad je riječ o radu na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, a i statistike pokazuju da općenito e, mlade žene e, teže pronalaze posao od muškaraca, tako da vam evo skrećem pažnju da se i na to obrati pažnja u izvješću i naravno na taj način ćemo mi i u okviru Europske pučke stranke adresirati svoje amandmane. Hvala lijepo. Hvala lijepa, gospođo Petir. A sad, Žordi. Hvala predsjedateljice. Želim prvo izraziti zahvalnost vama jer ste radili e, predano na ovom izvješću. Kao što ste i sami rekli, ova inicijativa krenula je upravo iz želje da se pomogle ne mladim ljudima i da, da nađu zaposlenje da bi se pomoglo i regijama u kojima je osobito visoka nezaposlenost e, mladih osoba to je e, zajednički prioritet politika Europske unije, te to mora i ostati. Ja e, dijelim vaše mišljenje kao izvjestiteljice da je doista ključno da se nastavi raditi na ovome te da e, je jednako važno postići i transparentnost kod trošenja sredstava i e, trebali bismo razmjenjivati dobre prakse e, da bismo e, i, dakle između država e, članica. Prema Eurostatu 2020. bit će samo dvoje zaposlenih na jednog starosnog umirovljenika i upravo zato iznimno je važno zaposliti što je moguće veći broj mladih ljudi. Čestitam vam na uspjehu e, inicijative i mislim da je ovaj e, program jako važan, važan je i za rodnu jednakost i za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Hvala lijepa. Konstantinka Kuneva sada. Hvala lijepa. Samo nekoliko mojih razmišljanja. U četvrtak smo se vratili iz misije koja se odnosi na ovaj novo izvješće, a to je misija u Sloveniji i Hrvatskoj. E, I e, one pouke koje smo iz toga izvukli više struke su. Jedna od tih država je relativno nedavno ušla u Europsku uniju, a druga nešto dulje članica. Nekoliko riječi samo. Ulaganje u budućnost, u mlade ulaganje u budućnost. Da bi se to moglo ostvariti moramo si postaviti nekoliko pitanja. E, kako ćemo se boriti protiv nezaposlenosti mladih ljudi E, nakon e, financijske krize kad je još uvijek neprihvatljivo visoka stopa nezaposlenosti mladih, kako ćemo postići povjerenje, e, kao što je rekao gospodin Dragi pre nekoliko dana u Dublinu, on nas je također podsjetio na visoke stope nezaposlenosti, te na potrebu da se produktivnost tvrtki poveća, ali pritom zaboravljajući na najvažniju stvar, a to je da Evropska unija mora se boriti protiv e, činjenice da se mlade žrtvuje E, i to upravo u svrhu konkurentnosti. Kako možemo govoriti o nezaposlenosti mladih e, u Europskoj uniji ako im se ne omogućuje u ugovori e, i zapravo dajemo neke mrvice toj inicijativi za mlade, a s druge strane e, se traži e, rezanje plaća da bi e, države bile konkurentnije. Kako se uopće može očekivati pravo jamstvo za mlade ljude, osobito mlade žene, ako još uvijek imamo fundamentalni problem porodilnog, odnosno rodiljnog dopusta, osobito za očeve kako mladi s invaliditetom uopće mogu očekivati e, radno mjesto ako takva mjesta ne postoje. Dakle, poanta, poštovani kolege, je u tome da zapravo se suočavamo sa pogreškama politika prošlosti, što će reći da je sad budućnost talac prošlosti. Dakle, e, što se tiče same dogme, politike i e, štednje, to su bile politike koje su dovele samo do još više siromaštva i nezaposlenosti. Pred nekoliko dana u odboru imali smo vrlo zanimljiv prijedlog koji je došao od strane grčkog ministra za zapošljavanje koji je spomenuo da je jedan dio tih e, iznosa koji idu za e, nezaposlene se treba jednostavno prebaciti u e, deficit. Radi se zapravo o ulaganju ljudske resurse. I to je inicijativa koju mi u Europskoj uniji trebamo da bismo riješili barem u određenoj mjeri pitanje nezaposlenosti. E, izvješće gospođe Blikivijučute je usmjereno u dobrom smjeru i mislim da je ovaj tekst razumno sročen i ja sam e, već, smo čuli taj naglasak e, za koji mi smatramo da bi to trebalo imati. Hvala gospođo Kuneva. Sad gospođa Retke. Neću ponavljati predsjedateljice sve ono što su kolege već naveli. Mislim da je ovo dobro i da ide u odgovarajućem smjeru. Inicijativa je imala već e, i pozitivnih rezultata, ali treba puno više toga učiniti za pitanje e, nezaposlenosti mladih, e, ali još uvijek imamo velik problem. E, I pogledamo li sada koji je broj mladi koji su suočeni recimo s lošim radnim uvjetima, što se tiče rodnog aspekta, dvije su stvari koje smatram da trebamo jače naglasiti u mišljenju. Imate pravo kad naglašavate individualizirani pristup i e, pružanje dugoročnog zapošljavanja za mlade ljude kao perspektive. Međutim, trebamo imati i ciljene programe, ciljene programe za žene. Kolege su rekle da žene češće preuzimaju e, brigu e, o djeci ili starima. Sve to treba uzeti u obzir i kod planiranja naših programa i razmatranja kako pojedinačno pomoći mladima da se e, vrate na tržište rada. Osim toga, što se tiče rodnih stereotipa, kao što ste i sami rekli, mislim da je važno u obrazovanju i kvalificiranju isto tako e, ne diskriminirati e, žene koje žele e, ići u inženjerske struke i omogućiti svakome da e, se pozabavi onime što e, ga doista zanima. Hvala lijepa na prijedlogu, veselim se raspravi. Hvala lijepa, gospođo Rentke. Želi li se tko javiti za riječ? Čini se da ne. Želim vas informirati da je krajnji rok e, za amandmane 2. listopada u 17 sati. Glasovanje se predviđa 6. listopada na sastanku našeg odbora. E, zahvaljujem svim izvjestiteljima u e, sjeni, zahvalna sam za sve prijedloge i veselim se e, suradnji. E, naša je naš je zajednički cilj pomoći mladim e, muškarcima i ženama da se kvalitetno zaposle, a mi prelazimo na točku broj 7. Contraception Tema je kontracepcija i planiranje obitelji, razmjena mišljenja. A jes, we need some Ali moramo napraviti stanku ali trajat će pauza samo jednu minutu. colleagues Dragi govornici, kolege, sudionici, veliko mi je zadovoljstvo izraziti vam dobrodošlicu na ovu razmjenu stajališta o kontracepciji i planiranju obitelji. E, planiranje obitelji i pristup e, preferiranim e, metodama kontracepcije je za parve jako bitno za dobrobit i za autonomiju žena. To znači da žene, djevojka i obitelji imaju mogućnost bolje planirati svoju budućnost. Time se osigurava održiv put prema razvoju. Sutra, 26. rujna, e, slavi se, odnosno obilježava se e, svjetski dan kontracepcije. Tom prigodom odbor e, FAM odlučio je organizirati ovu razminu mišljenja koja će nam pružiti mogućnost da dodatno promislimo o ovoj vrlo važnoj temi. A sada bih e, riječ dala gospodinu Janu Pakleru, šefu tima, jedinica za zdrav, zdravlje i obrazovanje DG-a Devko Europske komisije. Hvala gospođo predsjedavajući, uvaženi članovi, hvala vam na, što ste nas pozvali na ovu razminu mišljenja. Razgovor o planiranju obitelji uvijek je odlična prigoda jer je to tema koja je sjajna, koja i koja ima koristi na nekim važnim područjima. Time se e, sprečavaju rizici vezani uz trudnoću, smanjuje se potreba za e, pobačajem, smanjuje se mortalitet E, dojenčadi, a isto tako se smanjuje i e, prenošenje spolno prenosivih bolesti, prije svega virusa HIV i e, na majke i na djecu. Time se isto tako smanjuje broj adolescenskih trudnoća, što znači da veći broj djevojaka duže ostaje u sustavu obrazovanja, veći broj žena sudjeluje u radnoj snazi. Samim time e, se usporava i rast e, svjetskog stanovništva. I na kraju, što nije manje važno, time se omogućuje ženama da koriste svoje ljudsko pravo, a to je da slobodno odlučuju o svom e, spolnom i reproduktivnom zdravlju. Dakle, radi se o intervenciji koja je izrazito učinkovita i temelji se na dokazima te ima isto tako i ekonomske pozitivne rezultate, bilo da gledate iz e, perspektive rodnih pitanja i ekonomskih pitanja ili iz perspektive ljudskih prava. Pa se pitate zašto je to troškovno učinkovito i zašto, budući da je troškovno učinkovito, zašto nije dostupno svim ženama kojima je to potrebno. To pogotovo vrijedi za Afriku gdje samo 20 do 30% žena ima pristup Um, ima pristup planiranju obitelji. Sasvim je jasno da se trebamo suočiti s izazovom. Prije, prije svega mislim e, na zemlje koje e, nisu spremne osigurati ovakve usluge svojim građanima. Što Europska unija čini za promicanje usluga e, planiranje obitelji u siroma, siromašnijim zemljama. E, razvojna suradnja se dugo temelji na univerzalnom pristupu e, zdravstvenoj skrbi. Nitko ne smije biti izostavljen. Mi isto tako na E, e, ista ta načela koja primjenjujemo u našim sustavima zdravstvene skrbi primjenjujemo i zemljama, u zemljama u razvoju. Znači da djevojke i žene trebaju imati e, pravo na zdravstvene i reproduktivne usluge. Podupiranje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, odnosno pravo na isto, je nešto što podupire prosperitet. Predanost Europske unije prema rodnoj ravnopravnosti, uključujući i spolno i reproduktivno zdravlje, je snažna. To se vidi i u novom e, europskom konsenzusu za razvoj koji je usvojen u lipnju od strane Europskog parlamenta, vijeća i komisije. I e, rodni akcijski plan za razdoblje od 2016. do 2020. koji je e, 2015. godine u rujnu usvojilo vijeće. Osim toga, zaštita i, korištenje svih ljudskih prava, uključujući spolna i reproduktivna prava, su e, temelj e, politike Europske unije u smislu razvojne suradnje. 2,2 e, milijuna eura se troši u tom smislu, a E, e, polovica toga se isto tako koristi kroz bilateralnu pomoć u 17 zemalja, a tu su i globalni fondovi protiv e, borbe, fonda za borbu protiv tuberkuloze i malarije i nekih drugih fondova. Ukupno 320 do 340 milijuna se koristi svake godine na programe koji se bave reproduktivnim, majčinskim i zdravljem novorođenčadi. 45 milijuna se koristi svake godine upravo na planiranje obitelji. E, ranije tijekom godine primijetili smo da je nova američka vlada E, se vratila na e, politiku Mexico City-a. Cilj je da se smanji e, međunarodno financiranje aktivnosti koje se bave ovim pitanjima. Povjerenik Mimica je na, u više prigoda rekao da je dosta zabrinut zbog povratka američke administracije na takvu politiku i da je cilj naše politike da e, ranjive žene imaju e, pristup ovakvim uslugama uključujući i e, planiranje obitelji. U posljednjih nekoliko desetljeća postignut je značajan napredak u tom smislu koji bi mogao biti izgubljen. Postoji snažna opozicija u američkom kongresu za ukidanje ovakve, ovakvog financiranja a radi se o iznosu od 460 e, tisuća e, dolara, e, što je puno novca, ali je to 20% manje od 607 milijuna koji bi trebalo dati međunarodnim nevladinim udrugama u tu svrhu. goste će nam objasniti što će taj rez značiti na kraju krajeva, ali SAD i dalje ostaju važan partner Europskoj uniji u vanjskoj politici. Povjerenik e, Mimica je jasno rekao da ne želi da politike Europske unije budu pokrenute e, onime što netko drugi radi ili ne radi ili prestaje raditi i upravo e, zato se održala u ožujku jedna konferencija koja je bila pro, a ne anti konferencija i tu je naglašeno da je ovo nešto što je e, i nama i dalje jako važno. Mi smo i dalje ustreni u tome da žene širom svijeta imaju pristup e, uslugama planiranja obitelji, zajednički s našim partnerima širom svijeta i dalje ćemo govoriti o ovoj temi, o osnaživanju žena, treba im pomoći da zaštite svoja prave, e, prava i treba osigurati zdravlje i sigurnost obitelji. Trebamo uvjeriti vlade da koriste svoja, e, svoje domaće resurse na e, ovakve sjajne intervencije kao što je planiranje obitelji i to je nešto što bi trebalo biti univerzalno dostupno stanovništvu. E, spolna i reproduktivna prava su dio planova koji se odnose na ravnopravnost, rodnu ravnopravnost, a to je zacrtano u rodnom akcijskom planu. Kao što je rekao povjerenik Mimica, trebamo osnažiti rezultate koji su rezultat provedbe tog akcijskog plana, a treba osigurati naravno i bolji pristup planiranju obitelji. Prvo izvješće o napretku akcijskog plana je tek e, sada objavljeno u New Yorku na glavnoj skupštini UN-a prošloga tjedna E, Europska unija i UN su pokrenuli novo partnerstvo za ukidanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, a e, pola milijarde eura je su inicijalna sredstva koja su e, osigurana za realizaciju tog partnerstva. To potvrđuje koliko je Europska unija predana osnaživanju žena i rodnoj ravnopravnosti. Važan dio tog iznosa koji je Europska unija osigurala e, za e, zakladu koja je otvorena i drugim e, donatorima bit će usmjereno na zaštitu reproduktivnih i spolnih prava, uključujući i planiranje obitelji. Isto tako se očekuje i revizija na sredinu razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira. Rodna ravnopravnost te prava djevojaka i žena uključuju i 100 milijuna eura za e, rodnu ravnopravnost žena, prava žena i djevojaka za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a od toga je 18 e, milijuna već osigurano. 20 je alocirano za e, UNFPA supplies kako bi se povećala li zahtjev i e, većao, e, omogućio veći pristup e, uslugama planiranja obitelji i pozivaju se, zapravo nedavno je objavljen poziv za prijedloge projekata kojima se osigurava osnaživanje žena i slično. E, postoje određene praznine, ali strateški ulažemo e, novac poreznih obveznika gdje, tamo gdje očekujemo povrat investicije, gdje će se zaštititi e, životi u najsiromašnijim zemljama svijeta. Hvala. to thank Mr. Hvala gospodinu Pakleru na intervenciji, a sada predajem riječ gospođi Seske Šteneker, direkt direktorici um, uh, u Enovog Population Funda, uh, sjedišta u Briselu. Hvala. Prije nego što započnem sa svojom prezentacijom, htjela bih uh, kratko pokazati jedan doista kratak video, traje manje od minutu, koji pokazuje primjer iz Benina gdje, gdje vidite kako se u praksi može osigurati planiranje obitelji u teškim okolnostima. Ponekad trebate pokazati određenu dozu kreativnosti i napraviti korak više. E, u ovom slučaju radi se o jednoj nautičkoj milji više. Evo, pokažite molim vas video.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 this Dakle, ovo je bio primjer toga kako možemo pružiti planiranje obitelji napravivši korak naprijed i e, kako osigurati kvalitetne e, priuštive kontracepcijske metode. Evo, vratit ćemo se na početak e, moje prezentacije. Dakle, postavimo se pitanje zašto je planiranje obitelji tako važno. To je nešto što se svodi na to da treba koristiti kontracepciju ako mislite da vam je to potrebno. Zašto se to smatra temeljnim ljudskim pravom? Zato što se time e, spašavaju životi. E, kontracepcija sprečava neželjene trudnoće, smanjuje se broj e, pobačaja, te isto tako se smanjuje broj smrtnih slučajeva E, smrtnih slučajeva i invalidnosti e, koji može biti rezultat e, porođaja. Unatoč tome i dalje postoji 240 milijuna žena širom svijeta koje ne žele još uvijek zatrudnjeti, ali ne koriste moderne metode kontracepcije jer nemaju novaca za njih, nemaju pristup E, kontracepciji u lokalnim klinikama ili nisu svjesne mogućnosti ili postoje kulturne barijere u društvu u kojem žive. Nadalje, e, planiranje obitelji osnažuje e, djevojke i žene. Pristup informacijama o kontracepciji bitno je da se ostvari rodna ravnopravnost. Kada žene i parovi imaju mogućnost planirati kada e, žele imati djecu, time se povećavaju njihove šanse da završe obrazovni program. Njihova autonomija u obiteljskom domu se povećava. Time se osnažava njihova ekonomska sigurnost i dobrobit. A isto vrijedi i za dobrobit njihove obitelji. Nadalje, obitelj, planiranje obitelji, kao što je već rečeno, je nešto e, što predstavlja veliku prednost za globalni razvoj. Postoje ekonomske koristi za ulaganje u, planiranje obitelji. To je dosta jeftino kad e, to usporedite sa e, povratom na investicije koje ostvaruje. Dakle, svaki dolar koji se potroši na planiranje obitelji može e, dovesti do ušteda od 5 dolara e, u zdravstvenoj skrbi za vlade. Tako da je to jedno od najučinkovitijih ulaganja. Kad je riječ o socioekonomskim koristima, univerzalni pristup e, kvalitetnim uslugama seksualnog i reproduktivnog plana, uključujući i planiranje obitelji, može dovesti do povrata 120 dolara za svaki uloženi dolar. To je prilično impresivno. Argumenti za planiranje e, obitelji je jasno. E, postoji potreba za tim. Time se e, štite osnovna ljudska prava, a osim toga se sprečava procijenjeno, procijenjenih 76 tisuća života. To je isto tako e, troškovno učinkovito e, ulaganje. I kao što sam već rekla, za svaki uloženi dolar vraća se 120 dolara. Kako se e, osigurava univerzalni pristup planiranju obitelji? Sjećate se vjerojatno da 2012. godine u Londonu održan summit o planiranju obitelji. Tada je običano da da će se do 2020. godine osigurati do 2020. godine osigurati za 120 milijuna djevojaka i žena koje nemaju pristup planiranju obitelji, da će im se omogućiti pristup kontracepciji. Ove e, godine u srpnju održala se ponovno takva konferencija u Londonu i s ciljem da se vidi što je ostvareno od 2012. E, godine. I napredak je očit. U samo četiri godine ostvarili smo e, napredak, a to je da više 30,2 e, milijuna žene i djevojaka sad ima pristup planiranju obitelji. Tako da postoji veći pristup i kontracepciji. Prvi puta u Istočnoj i Središnjoj Africi više od 30% e, žena i djevojaka koristi moderne metode e, kontracepcije. U Zapadnoj Africi Znam da ne možete svi pročitati, ali govorim ono što piše na e, slajdu. Znači, u Zapadnoj Africi tradicionalno se malo koristi kontracepcija se od 2015. E, godine e, broj žena koje koriste kontracepciju povećao za 1 milijun, a cilj da se to poveća e, na 2,2 milijuna. I dalje postoje određene praznine, odnosno jaz, pogotovo za adolescencije. 2016. godine obećali smo si da ćemo, da ćemo povećati broj žena koje će moći koristiti kontracepciju, međutim 19,2 e, e, milijuna žena e, koja smo htjeli obuhvatiti još uvijek nismo obuhvatili. I zbog toga postoji naš program UNFPA Supplies. Evo ovo su zemlje gdje taj program djeluje. Vidite da uglavnom su to subsaharske zemlje, zatim mm, dio Latinske Amerike, jugoistočna e, Azija, radi se o 46 zemalja s niskim e, prihodima. Tamo je stopa e, mortaliteta majki dosta visoka i postoji velika potreba za uslugama planiranja obitelji. UNFPA Supplies je najveći svjetski donator kontracepcije. Naravno, Kao što sam rekao, kao najveći UN fond e, koji pruža robu koja se odnosi na reproduktivno i e, spolno zdravlje i kao što je predsjednik Europske komisije već rekao, Europska unija putem DEF koja je značajan e, donator za UNFPA supplies, kao i Ujedinjena kraljevina, Nizozemska, Portugal, iz Europske unije, ali tu je važan donator i Kanada. E, fond je prikupio više od milijarde dolara e, od e, svog osnutka. Mi pružamo više od 40% donirane kontracepcije u svijetu E, koja e, dolazi do 20 milijuna žena e, svake godine. Mi, smo dakle važni da bi se ostvario cilj do 2020. godine o, kojima sam već govorila, o kojem sam već govorila kao i za ostvarenje drugih ciljeva. Trećina žena koristi kontracepciju u 69 fokus zemalja. E, postizanje univerzalnog pristupa planiranju obitelji i od ključne važnosti da se e, ostvare ciljevi održivog razvoja, prije svega ciljevi 3 i 5. E, I na kraju, Eh, UNFPA Supplies osigurava kontracepciju i za organizacije civilnog društva koje pružaju usluge planiranja obitelji u, zemljama u razvoju. Dakle, toliko o eh, pružanju, osiguravanju kontracepcije. Mi isto tako omogućujemo jačanje kapaciteta eh, u tim zemljama 34 fokus zemlje su već osigurale e, nacionalne proračune za kontracepciju. To je nešto što je važno za budućnost jer na kraju e, krajeva novac od tu treba doći. Naravno, e, svaka prezentacija sadrži i onaj dio koji se odnosi na sredstva koja nedostaju. Znači, svake godine nam je potrebno još 5 milijardi dolara da bismo zadovoljili potrebu. Zapravo tu piše 5 e, milijardi, ali zapravo je 5,5. Dakle, UNFPA Supplies za sada nedostaje 700 e, milijuna dolara za razdoblje od 2017. do 2020. godine kako bi se ostvario ovaj cilj e, do 2020. godine. Bez tih proizvoda neće biti ni napretka. Potrebni su nam donatori, a pogotovo zemlje programa bi trebale e, osigurati ta sredstva kako bi se osigurala kontracepcija. Osiguravanje kontracepcije nije dovoljno. Potrebno je educirati, obavještavati ljude, e, žene i mlade ljude o opcijama koje imaju, a odnose se na planiranje obitelji. Mladi pogotovo trebaju e, pristup kvalitetnim informacijama o planiranju obitelji kako bi bili osnaženi u donošenju vlastitih odluka. E, danas e, velik broj e, žena, milijuni žene i dalje nemaju pristup uslugama Um, obiteljskom planiranju i trebamo povećati sredstva kako bi povećali broj žena koje imaju pristup uh, kontracepciji. Ono što mi zapravo želimo ostvariti je univerzalni uh, pristup uslugama reproduktivnog i spolnog zdravlja do 2030. godine, a to stoji uh, u ciljevima društvenog razvoja. Jedina jedina stopa, jedina, jedini postotak žena koji nemaju pristup kontracepciji je nula. To je pitanje ne samo zaštite eh, prava i zdravlja, već je to i pitanje investiranja u ekonomski razvoj, prosperitet i dobrobit. Kad je riječ o ulozi parlamentaraca, što parlam, parlamentarci, odnosno zastupnici parlamenti mogu. Politička i financijska potpora za planiranje obitelji je e, jako važno kako bi se osnažile žene i djevojke. Planiranje obitelji je tema koje na neki način propadne kroz rupe ili je preosjetljivo ili e, prekomplicirano da bi se time, e, s time uhvatili u koštac. Ali to ne bi trebalo biti tako, ovo je doista lako. To znači da to uvijek treba biti jedan od prioriteta. To, to je cilj koji treba zagovarati E, u svim relevantnim okruženjima. Na primjer, na primjer samitu između Europske unije i Afrike koji će se održati u 11. mjesecu. Naravno, važno je nastaviti e, držati za riječ nacionalne vlade vezano uz ostvarenje ciljeva održivog razvoja, pogotovo kad je riječ o ciljevima 3 i 5, ali naravno i kad je riječ o drugim ciljevima. Mi doista podržavamo usmeni amandman koji je usvojio nedavno odbor DEVE vezano uz e, povećanje sredstava e, za e, seksualno i reproduktivno zdravlje u iznosu od 20 milijuna. Hvala. Hvala gospođo Djenjeker na zanimljivom izlaganju, a sada bih dala riječ gospođi Ren Gnadija strategija i partnerstvo i Međunarodna federacija za planirano e, roditeljstvo. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, i zahvaljujem na ovoj prilici da govorimo danas o kontracepciji. Ovo je prvi puta i zaista nam je zadovoljstvo. Samo nekoliko riječi Par je riječi za osobe koje ne poznaju moju inverizaciju. Dakle, ovaj e, Savez za planirano roditeljstvo je e, jedna od najvećih nevladinih e, organizacija koja se bavi seksualnim i reproduktivnim pravima. E, bitno je da e, razmislimo o promjenama koje se događaju i da uzmemo u obzir i političko okruženje koje se promijenilo posljednjih nekoliko godina, pa želim zahvaliti predstavniku Europske komisije zbog e, hrabrih aktivnosti koje provodi posebno povjerenik Mimica. Svi znamo da ženska seksualna i reproduktivna prava su ugrožena, a e, trebamo govoriti malo o situaciji u Europi. Čuli smo o situaciji žena u drugim dijelovima svijeta, ali bitno je sjetiti se i ne uzeti zdravo za gotovo da e, je ugrožen sav napredak koji smo učinili i da je bitno zamoliti parlamentarce koji su ovdje da trebamo više politika koje se usredotočuju upravo na kontracepciju. Isto tako trebamo usporedivo istraživanje kako bismo mogli mjeriti napredak i osigurali jednakopravni pristup kontracepciji univerzalni pristup nije e, stvarnost čak niti u Europskoj uniji. Željela sam vam e, brzo pokazati jednu kampanju koju provodi IPPF, a radi se o univerzalnom pristupu kontracepciji. Željela bih vas zamoliti da sekundu razmislite o tome koje su najranjivije skupine u Europi u vašim zemljama. Ima ih mnogo. Naravno, postoje neke koje nam padaju na pamet, međutim, postoje mnoge kategorije. Vidimo mnogo diskriminacija e, nad e, osobama s invaliditetom, nad mladima i e, migrantima, izbjeglicama i drugim kategorijama, posebno oni koji se nalaze u institucijama. Željela bi vam pokazati vrlo kratak video koji je izradio naš kolega iz Španjolske.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 Sorry. And of course, Naravno, situacija migranata, posebno nezakonitih migranata i izbjeglica je posebno teška, ali postoje e, prepreke za mnoge mnoge skupine osoba u društvu moramo učiniti nešto više. Isto tako željela sam usmjeriti vašu pozornost na ozbiljne ugroze koje pogađaju sve žene u svim zemljama a kao prvo mislim da ste svjesni onoga što se događa u Poljskoj. To je dovelo mnoge ljude na ulice. E, prosvjed je zvan Brek protest. Prošle godine, vezano za kontracepciju, došlo je do mnogo rasprava jer je Europska komisija dala preporuku o e, hitnoj kontracepciji koja se daje bez recepta. To je, vidjeli smo da postoji odluka vlade da se ne sluša ta preporuka i da se nametne ipak e, recept za ovakve lijekove čak i žrtva silovanja u Poljskoj neće moći dobiti takvu ključnu uslugu jer mora pronaći e, liječnika i ljekarnika koji će pružiti hitnu kontracepciju. Mi kao europljani mislimo da ne možemo e, samo stajati i gledati nego da nešto treba biti učinjeno. Usprkos ove mračne panorame željela sam vam dati i dobre vijesti i dobre prakse jer se događaju i neke dobre stvari u Europskoj uniji. Ne znam jeste li svjesni, međutim primjerice u Francuskoj do 18. godine mladi mogu dobiti besplatnu e, zdravstvenu, e, zdravstvenu skrb uključujući i e, E, su usluge za e, seksualna i reproduktivna prava, a od 2016. E, besplatna i anonimna kontracepcija i savjetovanje za djevojčice između 15 i 18 godine. U Švedskoj do 21 godinu su, je ta kontracepcija besplatna, u nekim zemljama do 26. godine. Između 21. i 26. godine možete imati lakši pristup jer je to subvencionirano i ekonomske prepreke nisu toliko visoke. Opet ako govorimo o hitnoj kontracepciji, u Francuskoj su upravo donijeli novu mjeru da maloljetnici mogu dobiti e, hitnu kontracepciju ne samo bez recepta nego i besplatno i to e, potpuno anonimno. Ne moraju čak niti dati svoju osobnu iskaznicu. Ako to usporedite s Poljskom i nekim drugim zemljama vidite da postoje velike razlike u Europi e, kada se radi o onome što možete dobiti dobiti. U Švedskoj hitnu kontracepciju od pilule e, do spirale možete dobiti u bilo kojoj e, klinici za mlade. Isto tako sam željela naglasiti druge mjere koje su donesene kako bi imali e, opći pristup. U Francuskoj kontracepcija je besplatna za mlade žene do 18. godine, ali i za žene koje ne mogu si priuštiti tu cijenu, mogu dobiti posebne subvencije i imaju jedan sustav koji im osigurava pristup. A u Portugalu, jugu Europe, postoji vrlo širok, besplatan pristup za sve. A govorimo o Portugalu, a Portugal je zadržao tu mjeru i tijekom mjera štednje. Samo želim e, ponoviti točno ono što je rekla Siske, jer se potpuno slažemo sa UNPA-om, a znamo da će postojati politička i financijska potpora za e, obiteljsko planiranje kako bi osnažili žene i djevojčice. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Donadio. A sada organizacija Marš Mondial de Fam je također zatražila riječ. Gospođa Silvija Lausberg predstavlja tu organizaciju. Ona je i potpredsjednica e, e, te e, organizacije u Belgiji. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobar dan svima. U ime Marš Mondial de Femme čiji je cilj da se zaustavi nasilje nad, ženama. U više od, postoji više od šest tisuća e, udruga u, mnogim zemljama. Zahvaljujem što ste me pozvali da govorim o tome. Pristup kontracepciji bi trebao biti dio e, politike rodne jednakosti, a isto tako i dio borbe protiv nasilja nad ženama. Naravno, žene su kulturno diskriminirane, one su obvezne e, imati djecu, a to ponekad može imati katastrofalne posljedice za njihovu karijeru i materijalnu situaciju. Naravno, E, materinstvo je divna stvar, ali kada su one prisiljene na to, onda je to neka vrsta fizičkog i psihološkog e, nasilja. I zato moramo shvatiti da je kontracepcija kulturno da se kulturno smatra e, odgovornošću žene. Međutim, u zemljama gdje postoji obiteljsko planiranje, neželjena trudnoća ima druge razloge. E, dakle, ne postoji samo nedostatak kontracepcije, postoji druge, drugi načini da se ograniči sloboda žena i da se utječe na njihove živote. Recimo, e, odbitak da se koristi kondom, e, ucjene, pritisak, prijetnje da će ih se napustiti i fizičko i seksualno nasilje. Zato e, postavljamo sljedeće pitanje. Ako je kontracepcija u Europi pravo, onda zašto je pobačaj nešto što je e, općenito kazneno djelo? Zašto bi e, ženska maternica trebala postati jedan pravni objekt? E, žene u Europi imaju na papiru isti prav na sigurnost i e, integralnost i u ovom području. To e, u velikom dijelu svijeta nije prihvatljivo. Potrebno je promijeniti mentalitete. Treba reći da je institucionalizirano nasilje nad ženama, zabrana prekida trudnoće. Nije prihvatljivo, neovisno o uvjerenju, da žena umre zato što joj se ne dopušta pobačaj. Istovremeno ona mora e, trpjeti nasilje i ozbiljne posljedice zbog e, te zabrane. Kako prihvatiti da se žene tjera da budu majke? Tu e, podsjećam da može doći do hormonalnih poremećaja i to u sigurnom medicinskom e, okruženju, e, čak i tada e, trudnoća može imati čak i smrtne posljedice. Zamislite majku koja se koja je sama i koja mora sama odgajati djecu. Je li to dio, dio diskriminacije prema ženama? Od svog osnutka mi igramo važnu ulogu u priznavanju i provedbi temeljnih e, prava žene i muškaraca, prava na zdravlje, na integritet i e, vaš odbor je važno mjesto za to. Zahvaljujući vama, Europski parlament je u svojoj rezoluciji u rujnu prošle godine e, govorio o o e, pobačaju. To je jako važno, no unatoč tome to su pitanja koja su u nadležnosti e, nacionalnih država. Trebamo što prije naći način e, da se dekriminalizira pobačaj i da treba osigurati pristup reproduktivnom zdravlju. A istovremeno se države trebaju harmonizirati sa najprogresivnijim zemljama. Treba reći da zabrana u Malti, a isto tako e, vrlo visoke restrikcije vezane uz pobačaj u Irskoj, Mađarskoj i Poljskoj e, nisu pozitivne. Isto tako 80% liječnika e, u Italiji se poziva na priziv savjesti. A istovremeno u Belgiji se fetusima i embrijima daje pravo građanstva. Dakle, u ovoj maloj publikaciji možete vidjeti informacije o tim pitanjima i postoje verzije na engleskom, franskom i njemačkom e, jeziku. Dakle, vlade bi htjele e, zapravo dovesti u pitanje univerzalna građanska prava. Htjela bih istaknuti e, sedam e, zahtjeva e, svjetskog marša žena. Mi tražimo u Europi i to će se učiniti tijekom velike manifestacije koja će se iduće godine održati i pred parlamentom. 28.9. želimo dekriminalizaciju pobačaja. Priznavanje prava na pobačaj je e, temeljno pravo vezano uz zdravlje. I isto tako treba osigurati pristup e, svugdje i svim ženama u Europi pristup e, centrima koji provode pobačaj i centrima za planiranje obitelji. Potrebna je generalizacija spolnog odgoja i e, kampanje za sensibilizaciju i informiranje e, javnosti o pravu na planiranje obitelji i pravu na pobačaj. I treba osigurati i edukaciju e, medicinskih djelatnika o tehnikama prekida trudnoće. Zatim sve medicinske ustanove koje su subvencionirane trebaju osigurati sve zdravstvene metode, odnosno skrb, uključujući neželjeni prekid trudnoće i isto tako treba podržati države članice da usklade zakonske e, rokove e, prema gore, da se svim ženama koje žive u Europskoj uniji osigura temeljno pravo na zdravlje i na e, samoodređenje. Hvala. Hvala na vašem sada bih željela otvoriti raspravu. Imamo samo deset minuta, zato što u šest sati moramo glasovati. Sada ću otvoriti raspravu. Gospodin Gerike, gospođa Petir, gospodin Bjorki i gospodin Martin. Izvolite. Gospodin Gerike. Ne više od dvije minute. Dajte mi molim vas četiri minute jer nije moguće to učiniti u dvije minute. Ovdje govorimo o obiteljskom planiranju. Obiteljsko planiranje kada sam upoznao svoju ženu, željeli smo imati sedmoro djece, a ona je imala onda teški porod, pa smo odlučili da imamo samo četvoro djece. Onda smo e, posvojili još troje djece. I onda smo razgovarali kao muž i žena i e, imali smo obiteljsko planiranje, imali smo sretnu djecu i mislim da je obiteljsko, da je to bitno u obiteljskom planiranju. Kada čujem e, o IPPF-u e, i govorimo o međunarodnom planiranom roditeljstvu, e, to je vezano i za američku organizaciju za planirano roditeljstvo. Tu se radi o komercijalnom biznisu, dakle radi se samo o ekonomskom aspektu prodaju li oni pobačaje ili prodaju li e, kontracepcijske pilule. U Africi imamo jako mnogo zemalja u kojima postoji jako mnogo e, majki koje umiru dok rađaju u Sierra Leone. E, su im rekli da ako zakone pobačaj da će se smanjiti e, smrtnost majki, međutim to se nije dogodilo. U Egiptu e, je e, pobačaj zabranjen vjerom. Egipat je 36. u svijetu kada se radi o smrti majke pri porođaju zato e, pobačaj nije, e, nije nešto što može riješiti sve probleme kada se radi o obiteljskom planiranju. Ja znam da sam muškarac, međutim znam i da postoje druge metode kontracepcije. Možda trebamo ženama dati samo termometar, postoji metoda e, mjerenja temperature znamo da postoji samo 3 do 5 dana u mjesecu kada je žena plodna. Možemo se usredotočiti na to. Ako možemo naučiti žene tomu, moramo u to uključiti i muškarce. Onda bismo mogli postići nešto što ne uključuje kemiju. Ovdje govorimo o kontracepcijskim pilulama. Međutim, u Africi ne možemo staviti AIDS pod kontrolu zato što su te pilule preskupe. A sada želimo ići u, Aspriku, u Afriku i e, tamo dijeliti kontracepcijske pilule. Mislim da bi imalo smisla, više smisla e, graditi bolnice kako bi se smanjila e, smrt majke pri porođaju. I možemo imati učinkovito obiteljsko planiranje koje se ne usredotočuje samo na pobačaj i kontracepcijske pilule, nego uzima u obzir i druge mogućnosti. Hvala lijepa mi je određeno vrijeme obzirom da je izrečeno niz netočnih navoda koje želim ovdje ispraviti. Nerođeno dijete je živo ljudsko biće od trenutka začeća i ima pravo na sva ista prava kao i drugi članovi ljudske obitelji. Konstantni pritisak na širenje pobačaja u svim državama članicama nema temelja u međunarodnom pravu i u izravnom je sukobu sa načelom supsidijarnosti. Taj konstantni pritisak na zakonodavstva država članica za legalizaciju i proširenja tzv. prava na pobačaj nije u skladu sa tekstom ICCPR-a i Europskog suda za ljudska prava. U međunarodnim ugovorima niti u pravu Europske unije ne postoji osnova za traženje prava na pobačaj. ICCPR er u članku 6. stavku 5. zabranjuje smrtnu kaznu za trudnice u interesu nerođenog djeteta konvencija o pravima djeteta priznaje prava djeteta i prije njegova rođenja kao i pravo na pretporođajno zdravlje djeteta. države članice vijeća europe ali i europske unije imaju pravo na zaštitu nerođenog života. europski sud za ljudska prava dosljedno smatra da države imaju pravo osigurati pravnu zaštitu za nerođeno dijete. Države članice imaju pravo na određene propise koji štite zdravlje majke i nerođenog djeteta. Države članice imaju široku slobodu procjene načina na koji štite nerođeni život. Zemlje koje pravno štite nerođeno dijete ne potkopavaju zaštitu e, zdravlja majke. Europski sud za ljudska prava smatra da je nerođeno dijete član ljudske obitelji bez zaštite za nerođeni život druga prava postaju besmislena. Pobačaj nije metoda kontracepcije, niti metoda planiranja obitelji i ne možemo ga takvim smatrati. Kao zastupnica i porezna obaveznica ističem da bi silne milijune eura trebalo utrošiti na edukaciju žena u trećim zemljama, na njihovo samozapošljavanje, na pomoć u obnavljanju njihovih kuća, a ne na financiranje pobačaja diljem svijeta ja ne želim da se moj novac troši na to i zanima me zašto unpfa u središte stavlja žene koje ne žele imati djecu umjesto da pomogne milijunima žena koje žele imati djecu a to ne mogu. hvala lijepo. Uh, hvala gospođo Petir, gospodin Nastavit ću tamo gdje je kolegica završila. Ja doista želim da ipak e, novac ide e, više na kontracepciju, planiranje obitelji i prava na pomaćaj. Ja mislim da je, su sredstva koja se izdvajaju iz, proračuna Europske unije doista e, ništa e, u odnosu na potrebe i ja bih potaknula kolege kad se sljedeći puta za iduću godinu bude izglasavao proračun da se znatno veći e, iznos stavi upravo na one pozicije potrebne u ovu svrhu. Ovaj odbor E, ne e, teži e, toliko tim sredstvima, ali moramo znati da jednako kao što su i drugi rekli trebamo znatno više sredstava. Dakle, e, trebamo i veću političku e, podršku ovom odboru. Neki od nas djeluju i u međunarodnim e, okvirima, ali i u nacionalnim i osnaživanje žena, njihova ekonomska neovisnost od ključne su važnosti. Ne dobiju li žene to pravo, imat ćemo e, doista problem jer neželjena trudnoća je mučenje. Mi smo u 2017. godini i trebamo učiniti sve što je moguće da e, poboljšamo prava žena i e, djevojaka. Svjesni smo otpora, ali mi smo jači, a mislim da osobito mladi ljudi traže od nas da nalazimo rješenje što ćemo i učiniti. Hvala gospođo Bjork, sad gospodin Martin. Hvala. Ja sam e, trenutno prilično nervozan zato što imam osjećaj da vodimo raspravu o konzervatizmu u odnosu u suprotnosti na pravo na demokraciju. E, čini mi se da postoji e, isto tako jedan drugi pristup kontracepciji za muškarce, a to je masturbacija. Na taj način možemo isto tako koristiti termometre. I moram reći da da rat e, ima puno više žrtava od e, pobačaja. Prije tri ili četiri mjeseca je postala inicijativa e, Švedske, Danske, e, Nizozemske i Belgije e, koje se odnose na reakciju na Trumpov zakon. I Europska unija ne bi trebala samo razgovarati, već trebala snažnije zastupati E, stajališta i treba vršiti pristupak na države članice da, da bi e, kompenzirala tu potrebu e, na financijska sredstva kako bi ljudi ne samo u Europskoj uniji već i širom svijeta imali bolji pristup kontracepciji. Nisam dobio odgovor od komisije o tome gdje ste došli u tom smislu, iako ste vi tu inicijativu pokrenuli. Hvala. Ja želim e, podržati ono što je rekla kolegica Bjork, jer e, u velikoj mjeri podržavam e, ideju o tome da se ljude informira o mogućnostima kontracepcije u svim oblicima jer je doista noćna mora ostati u drugom stanju a da to niste željeli i imam konkretno pitanje za komisiju. Razmatramo uvijek e, postizanje ciljeva održivog rasta i e, ja sam bila na konferenciji u Ujedinjenih naroda e, gdje se govorilo o ogromnim razlikama između država i smatram da bismo trebali e, imati koherentniju internu politiku o e, pitanjima e, kontracepcije, a što je još s novim europskim akcijskim planom za spolno i reproduktivno zdravlje, a i programom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Hvala lijepo. Mislim da ste doista vidjeli pravi iskaz onoga što je zapravo problem e, i ja bih rekla da se borimo i za ženska i za ljudska prava i nećemo e, ustuknuti pred e, protivljenjem tome. Moje su kolege već rekle da dizanje glasa za kontracepciju, planiranje obitelji i spolna i reprodukcijska prava je nešto što nam je potrebno, ali sredstva naravno postoje, a Evropska je unija najveći donator pomoći za razvoj i to financiranje ima doista velik utjecaj na čitava društva. Mi dajemo više pogotovo e, sad u vrijeme kad e, to nije tako izdašno posuda. Hvala lijepa, molim paneliste da odgovore, ali ne u više od dvije minute. Gospodin Betler. Da, to je teško, ali Mislim da prvo trebamo razlikovati planirane obitelji i pobačaj. To nije isto. I jedno se radi da bi se drugo spriječilo a komisija e, podržava programe e, koji e, ciljaju na proširenje usluga koje pružaju centri ili koje se pružaju u okviru planiranje planiranja obitelji, a ne promičemo pobačaj. Što se tiče e, različitih EU politika, EU ne diskriminira pružatelje e, zdravstvene zaštite u državama gdje je pobačaj legalan i tamo gdje nije protuzakonit, ako je pobačaj siguran. E, preko 200 tisuća žena umire zbog e, pobačaja izvedenog e, u e, lošim uvjetima. Što se tiče pitanja o koherentnom europskom pristupu e, reproduktivnom zdravlju moram reći da pristup država e, članica je vrlo raznolik kao što smo već i čuli a e, ICPD je, ima program koje su sve države članice potpisale koji je dio akija i koji primjenjujemo i provodimo i ljudsko je pravo svake žene da odluči sama o svojem reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji. Zagovaramo da se veća e, sredstva dodjele u tu svrhu, naravno da svaka država članica treba sama o tome odlučiti, ali kao što sam rekao u uvodu, mi imamo i srednjeročno reviziju programa e, da bismo vidjeli na koji način se može olakšati pristup e, planiranju obitelji i povezanim uslugama. Hvala. Ja ću sasvim kratko i reći ću kao što smo već čuli, CPD program djelovanja usvojen je 1994. godine te je e, vodilja za UNAPA i e, planiranje obitelji je temeljno ljudsko pravo te naglašavam da dostupnost planiranja obitelji može e, dovesti do 20% smanjenja smrtnosti djece i e, za jednu trećinu smanjenja e, smrtnosti kod mladih e, osoba. Hvala lijepa. Bilo je sjajno vidjeti podršku e, rodnoj jednaknosti i važnosti spolnih i reproduktivnih prava. Žene trebaju reproduktivne i spolne slobode da bi e, autonomno odlučile e, o tome i dobro je čuti i da je Europska komisija preuzela obveze i vjerujemo da ćemo tako i nastaviti E, uz akcijski plan za reproduktivna i spolna prava, a o kojem su se suglasile sve države članice, osim e, nekih koje su izrazili rezerve, ali načelno je za to postojao europski konsenzus. Hvala zastupnicima koji su podup prli e, pravo žena na samo određenje. i samo bih htjela reći da kad je riječ o nacionalnom zakonodavstvu e, e, svjetska trgovinska svjetska organizacija za zdrav, zdravstvena organizacija je rekla da je pravo na pobačaj dio prava na reproduktivno zdravlje. Europski parlament isto tako osuđuje dakle neželjenu trudnoću kao ugrožavanje e, ljudskih e, prava, tako da nema nikakvih argumenata da se ustraje na ovakvom stavu. To je moj odgovor. Hvala lijepa. Hvala. Ja sam htjela nešto reći, ali moj komentar se svodi na organizaciju. Nije moguće na dnevni red staviti temu koja je ovako važna i ostaviti tri, tri četvrt sata e, za goste, a deset minuta za zastupnike. Stoga vas molim, ja sam e, isto tako bila na vašem mjestu u jednom sazivu i e, pokušala sam uvijek ostaviti mogućnost zastupnicima da izraze svoje mišljenje. Hvala i svoje e, izlaganje i mišljenje ostavit ću za sljedeću prigodu. Hvala. E, e, thank you very much. Hvala vam. Zahvaljujem svim panelistima koji su sudjelovali. Želim svako dobro. Colleagues, the last point eight on our agenda. Vote. General budget of... Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. u svim dijelovima. O tome glasujemo. Jeste li pripravni? Imate li kartice za glasovanje? Izvjestiteljica Barbara Matera. A amandman 5 za. Ponavljam, protiv suzdržani odbija se. Šesti za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Još jednom glasujemo. Zatvaram glasovanje. Čekajte, čekajte ponovno. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman sedmi. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se 9 za, protiv, usvaja se 10, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 11. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, za, za, još jednom, protiv, suzdržani, ne znam rezultat, molim provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjave amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali ipak provjera otvoreno, zatvoreno glasovanje. Usvaja se. Nacrt mišljenja po amandmanu elektroničkog glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se Čestitke izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Sljedeće. Izvješće o jačanju ljudskih prava i e, e, demokratskim promjenama E, Angela Valina, izvjestiteljica. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, molim provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 10. za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Oprostite. Moja je greška bila. 11. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. usmeni amandman. Otvaram. Ne, oprostite, malo sam se pobrkala. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 15 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Još jednom drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 usvaja se. 19 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 28 u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv, treći dio provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 29. amandman. U pet dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio za, po našoj e, listi imamo jedan jezični amandman. To je bio prvi dio? Točno, da. Želite ponovno glasovati? Niste rekli da je to lingvistički amandman. Mi smo glasovali za prvi dio. Ne trebamo glasovati ako je lingvistički amandman. Poštovani kolege, ne moramo glasovati o lingvističkim amandmanima. Ali mislim da smo onda glasovali na krivi način. Želite li ponovno glasovati? Da, amandman 29. Prvi dio, dakle ne lingvistički amandman, nego prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molimo provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti dio. Za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram i zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Trideseti amandman za, protiv, suzdržani usvaja se. jedan. za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti amandman u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeram. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Šesti amandman za protiv, suzdržani, usvaja se. Sedam. Sedam, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala. Hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Yes. Uh, next meeting. Sljedeći sastanak, ne zaboravite, 10. Uh, listopada će se održati u 9 sati i trajat će cijeli dan. Hvala vam. Hvala svim zastupnicima, hvala svim sudionicima i hvala i e, prevoditeljima. Želim svega svima ugodnu večer.